prije svega ću dati vremena e, prevoditeljima da nam pročitaju svoju poruku. Danas je 37. dan naših prosjednih akcija protiv jednostavnog nametanja neuravnoteženih i nepravednih radnih uvjeta prevoditeljima od strane Uprave Europskog parlamenta. Sa žaljenjem vas obavještavamo da nećemo raditi nakon vremena predviđenog u rasporedu. Hvala vam na razumijevanju.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 Prije svega predlažem da usvojimo dnevni red, ako se slažete s tim. Neću moći biti e, danas poslije podne s vama i kolegica Linja Engström će kao potpredsjednica predsjedati na švedskom ovom sastanku poslije podne. Slažete li se s dnevnim redom? Imate li kakvih primjedbi vezano uz to? Ne. Onda krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. E, želio bih pozdraviti e, skupinu posjetitelja, ali ih ne vidim. Ipak im e, želim dobrodošlicu. Želim zahvaliti kolegama koji su došli glasati u ime drugih kolega. Hvala vam. Prije nego što krenemo na glasanje, ja smatram da e, bi sad bi trebali usvojiti znači e, zapisnik vezan uz sastanak odbora 11. lipnja 2018. u Strasburu. Imali primjedbi ne, onda krećemo na glasanje. Radić se o glasanju lučkih, o lučkim uređajima za prihvat uz isporuke brodskog otpada. Izvjestitelj je bio Claudio e, Montero. Idemo. E, ima li netko koji nije donio svoju glasačku karticu? Niti ne samo da Izabel nema svoju glasačku karticu, nego ni ona nije ovdje. To izvješće ne predstavlja e, neki veliki problem i mislim da to neće utjecati ta činjenica znakovito na ishod. Hoćemo li pričekati dvije minute, no problem je da nemamo dovoljno vremena. Hoćemo li ići po nju ili ne? Žao mi je, ali evo krećemo. Gdje je sada glasački list?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 Imamo neke amandmane koji se nisu e, prihvatljivi i prelazimo sad na amandman šest. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se amandman 33. Ne, o njemu se ne glasa. Amandman 35. Za, glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 36. Za, glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 1. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 38. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se amandman 39. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Amandman 9. Glasanje je otvoreno. Zatvara se. I usvaja se amandman 40. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 10. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se kompromis broj 2. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno usvaja se. Sad idemo na amandman 13. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 48. Ne. Amandman 15. Amandman 15. Glasanje zatvoreno. Usvaja se amandman 50. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 51. Imamo glasanje po dijelovima. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 52. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 53. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 54. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 17. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Sad prelazimo u uvodne izjave. Amandman 1 vezan usmene izjave. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 21. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 22. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 24. Otvaram glasanje, zatvaram. Odbija se. 25. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se također. 26. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se amandman 27. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 3. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 28. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 4. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno i završno e, glasanje o izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvaja se velikom većinom. Zahvaljujem vam. Zahvaljujem kolegama koji su došli glasati. Evo, ako to žele mogu otići. Evo, znači oni koji žele otići, neka odu. Dragi kolege, evo molim vas da sjednete na svoja mjesta. Alors, avant, avant de commencer Prije nego što započnemo sa raspravom o mišljenju, zapravo izvješću, želim pozdraviti kolegicu Ružu Tomašić, ako se možeš, molim te, možeš li se dignuti i pokazati svima svoj dres. Bravo. Imamo tu dres Hrvatske, imamo li dres Engleske, zapravo Engleske, ne Velike Britanije, nema. Onda ćemo e, navijati za Hrvatsku. Zbog Brexita, evo, navijat ćemo za Hrvatsku. Ti si škot, tebe baš briga. Dragi kolege, sad ponovo vratimo se na ozbiljnije stvari. Molim vas, kolegice iz EPP-a malo tišine, molim. Sada krenut ćemo na višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama. Komisija je osvojila svoj e, prijedlog za višegodišnji plan za pridnene obale, za e, pridnene, ribolov za zapadne vode 23. ožujka 2018. Ja sam izvjestitelj za, taj za to zakonodavno izvješće. E, imali smo znači predstavljanje komisije na sastanku u travnju. U tom trenutku nismo imali znači izvjestitelja koji je bio imenovan, ali je komisija E, dala svoje predstavljanje. Ja ću sad e, kao izvjestitelj predstaviti to izvješće, e, a nakon toga ću kao predsjednik dati isto tako riječ izvjestiteljima u sjeni i drugim zastupnicima. Imate znači svi to izvješće, radi se o Lamašu i zapadnoj obali Atlantika. Znači želimo nastaviti staviti zbilja vrlo brzo na tom izvješću jer želimo da taj plan bude dio e, pravne stečevine prije Brexita. No, nemojte se brinuti, nećemo sad us, e, pod bilo koju cijenu brzati, nego moramo u svakom slučaju se pridržavati svega što je potrebno. Imamo znači plan za Baltičko more i za Sjeverno more i zbog toga nećemo sad sve počinjati od početka. Pregovori o ta dva plana su bili dugi i složeni i došli, su, došli smo do zbilja važnih rezultata. U ovom trenutku imamo znači sporazum različitih e, institucija, imamo znači te baze. E, višegodišnjog plana upravljanja. Oni odgovaraju potrebama predvidljivosti, isto tako regionalizacije. Često rekreativni profesionalni sektor e, ribolova nemaju dovoljnu e, vidljivost što se tiče upravljanja u budućnosti, i e, moraju čekati e, znači prosinac svake godine da znaju što trebaju i mogu uloviti sljedeće godine. Zbog toga moramo u svakom slučaju paziti na to, na naš najcilj, znači maksimalni održivi prinos a regionalizacija uzima u obzir specifičnosti Atlantske obale. Nećemo sad e, uzima, e, na isti način upravljati ribolovom u Atlantiku ili u sredozemlju. U tom smislu bismo pokazali nepoznavanje terena ti prijedlozi odgovaraju načelima predvidljivosti i regionalizacije. Isto tako sam rekao da planovi upravljanja za Baltičko more i za Sjeverno more su temelj na kojem trebamo raditi, no smatram da moramo to malo i poboljšati. Pozdravljam gospođu Bono. Prvo, moramo vratiti parlamentu ulogu e, su zakonodavca, to nam je izuzetno važno. Plan e, na Sjevernom moru imamo dinamične i raspone i zbog toga nemamo kvantitativne e, znači raspone. Zbog Zbog toga predlažem e, cijeli niz mjera kako bismo riješili taj problem. Isto tako, trebamo paziti da ne e, stvorimo sada znači monopol e, ices za e, znanstvena istraživanja jer to može dovesti do zbilja velikih poteškoća. Moramo paziti na taj monomol. A što se tiče određenih karakteristika institucija, znači trebam nekoliko izmjena. Imamo znači taj plan 2013. To je uvedeno u okviru ZPP-a. To je u cilju da se olakša postizanje, znači maksimalno održivog prinosa 2020. godine. To uredba će stupiti na snagu ako se sve dobro provede u ožujku 2019. Onda će nam ostati 9 mjeseci da dostignemo taj maksimalni održivi prinos. To, a podsjećam da bez plana i s planom to moramo dostići u 2020. godinu. Zbog toga veliki napori su isto tako napravljen na području ribolova i e, ribara. Moramo izbjeći da to dovede do zatvaranja postrojenja koje će onda imati devet mjeseci da dostignu masakleni održivi pristup. Zbog toga smatramo da trebamo e, imati znači, taj postepeni pristup u okviru tri godine etape kako bismo do, e, maksimalni održivi pristup. Znači isto tako moramo dodati i brancin budući da on se smanjuje. Ne možemo usvajati mjere za svaki svake godine. Znači takovi, to nije isto, nego tu imamo znači te E, ciljeve predvidljivosti u okviru programacije. I Brancin u svakom slučaju ima svoje mjesto u ovom planu. A što se tiče ove vrste, imamo e, raspodjelu e, između sjevera i juga. Mislimo da je to znanstveno u potpunosti neprihvatljivo i iz praktičnih razloga. Zbog toga sam želio pokriti cijelu zonu. Isto tako sam želio uključiti i rekreativni ribolov u ovo izvješće. Njima je također potrebna previdljivost i zbog toga su nam potrebne mjere e, upravljanja na dugi rok i ne smijemo imati sad razliku u odnosu na profesionalni ribolov, e, oni se slažu da rekreativni ribolov e, treba biti uključen, možemo znači imati fleksibilnost i mjesečnu u okviru mjesečnih E, brojki. To je jedan e, pilot projekt u tom smislu. I neću biti predug danas, e, veselim se radu sa izvjestiteljima u sjeni i sada čekam vaše primjedbe jutros, no isto tako i pisane primjedbe. Zahvaljujem vam na, pri, na prilozima, a sada ponovno preuzimam svoju ulogu predsjednika. Da. Izabel, ti si jučer proslavila ovu e, pobjedu, vjerojatno. Vidim to. Sad počinjem sa izvjestiteljima u sjeni, dajem odmah e, kolegi Ricardu Santosu, koji će uvijek biti, kao i uvijek biti sintetičan, izvolite. E, Zahvaljujem. Evo, ja sam e, tebe kao predsjednika htio zamoliti da zabilježiš moje poštovanje po pitanju e, tvog rada kao zastupnika Alena Kadeka, dakle onoga koji je sastavio ovo izvješće. Želim čestitati na trudu koju su uložio u razradu ovog mišljenja i na izvješća i na svemu što su do sada odradili. Kao što znate, postoji višegodišnji plan za zapadne vode, ali ono što bismo mi htjeli napraviti, ali to je razlikovati ga i odrediti neke specifičnosti s obzirom da postoje neke komponente Atlantskog bazena koje se razlikuju od Baltičkog mora ili Sjevernog mora. Dakle, sada ona e, paralela koja bi trebala odvajati sjevernu i južnu polotku je samo jedna od stvari. Hoće li to biti 48. ili 51. druga i tako dalje. E, što se tiče strateških ciljeva zrp to bi trebala biti temelj, to bi trebao biti temelj e, kako bi se postigao najveći održivi prinos do 2019. godine. A moramo nastaviti raditi u tom smislu kako bismo to uspjeli i ostvariti. E, Europski parlament je taj koji mora osigurati zaštitu osjetljivih ribljih stokova, također i morskog okoliša te morskog habitata i također mora osigurati obnovu ribljih stokova, posebice za osjetljive vrste. Moramo imati mjere koje će zajamčiti specifičnu zaštitu E, određenih ribolovnih područja te e, također zaštitu e, mlađi i zaštitu kako površinskih tako i demerzalnih ribljih stokova. Ovdje kada govorimo o tom području Atlantika, e, činjenica je da smo ih pokušali zaštititi kroz razno razne tehničke mjere, kroz razno razne odredbe u okviru dosadašnjih e, uredbi, a u specifičnim slučajevima došlo je i do e, reguliranja ribolovnog alata koji se smije koristiti, znači ne smije se koristiti one povlačne mreže, Nekako mi se čini da postoji neka određena buka ovdje u dvorani. Jeste li uznemireni zbog nečega? Dobro, zahvaljujem na, e, na tome što ste se malo utišali. Jer malo je e, znači, teže kad nemate slušalicu, onda se više čuje buka oko vas. Dakle, jako je bitno djelovati. E, smatram da je iznimno bitno u slučaju tih posebnih znači, vrsta kao što su black spot odrediti specifične mjere E, za zaštitu zato što se njih e, lovi isključivo na području Azora. U proteklih deset godina došlo je do poboljšanja u regionalnom upravljanju ribarstvom upravo te vrste. Doneseni su znanstveni i tehnički aspekti, mjere i odredbe koje su uspjele pokazati u tih proteklih deset godina da je došlo do obnove e, ribljeg fonda. Ja smatram da je bitno da tako djelujemo i za druge vrste, budući da smo uspjeli dosići pozitivne rezultate kako i za održanje vrste, tako i za za financijski e, prinos e, naših ribara. Na taj način možemo bolje upravljati resursima, možemo postići brže najveći drživi prinos i s druge strane moramo poštivati obavezu iskrcavanja. Nužno je da svi ti planovi imaju vrlo jasne mjere koje se moraju poštivati vrlo jasne odredbe i također moramo ostaviti prostor za izuzeća za one vrste koje uspijevaju preživjeti i koje se vraćaju u more. Dakle, one vrste, one vrste koje, e, se, koje mogu preživjeti, nakon toga mogu biti ponovno ulovljene, što ja smatram da je iznimno pozitivan učinak. Dakle, to se tiče upravo e, te vrste o kojoj sam govorio ranije. Mi smo dobili izuzeće za područje Azora i i to je vrsta za koju smo uspjeli postići visoku stopu oporavka. Osim toga, uspjeli smo postaviti i akustične e, instrumente za proučavanje obnove tog stoka i možemo reći da smo zahvaljujući tim mjerama imali e, puno bolje učinke, e, a ne kroz, bolje nego kao kroz obvezu iskrcavanja na kopnu. Dakle, ono što smatram da je potrebno, a to je da donesemo što je usklađeniji plan za to područje i to što brže. Zahvaljujem ti, Ricardo. E, e, kolega, imate riječ, izvolite. E, kolegica. Hvala lijepa, hvala lijepa. U prvom redu dobro jutro svima predsjedniče izvjestitelju Kadeku. U prvom redu zahvaljujem na odličnom izvještaju. Radujem se suradnji e, s vama i s drugim kolegama tijekom ove godine. htjela bih e, iznijeti nekoliko točaka. E, želim shvatiti vaše razmišljanje o uvođenju novih propisa za rekreativno ribarstvo. E, mislim da su države članice nadležne e, za praćenje i nadzor rekreativnog ribarstva. U e, rekreativnom ribarstvu imamo različite propise u državama članicama. Mm, mm, recimo u Škotskoj, u mojoj izbornoj jedinici, nije popularno da se e, baš dira rekreativne ribolovce. Drago mi je da vidim ECR e, je zadovoljno time što imamo u stavku 8 prijedlog e, da trebamo dobiti najbolje dostupne znanstvene savjete trebamo paziti na okoliš i na lanac opskrbe hranom. E, kad sam ulazila, govorili ste o e, tijelima poput e, ISIS. U amandmanu 23, 24, 47 i 48 zašto koristimo riječ Eh, ili eh, izraz eh, poput ISIS-a. Nemamo ekvivalentne organizacije za tu organizaciju. Prema tome, koje organizacije ste mislili tom formulacijom? Koje druge organizacije imate na umu pri tome? Mm, mm, trebala bih to znati 15 i 52, amandmani 15 i 52. E, kako se vrši određivanje ribolovnih e, mogućnosti sedam godina nakon stupanja na snagu ove uredbe? Mm, to, mm, to bi moglo izbjeći parlamentarnom mandatu. Molim da nam to objasnite. Eh, radujem se suradnji sa drugim izvjestiteljima u Sjeni i našim raspravama. Hvala. Hvala. Izaskun, imaš riječ. Puno hvala predsjedatelju. Želim vam čestitati naravno rezultatu eh, i sinoćnje utakmice. Nastavit ćemo pratiti s velikom pozornošću i vidjet ćemo kome ćemo pljeskati u finalu. Evo, nakon što sam sada dala ovu početnu izjavu, htjela bih dati nekoliko primjedbi koje se e, vežu uz ispunjavanje ciljeva zajedničke ribarstvene politike kroz plan upravljanja. Čini se da u ovoj fazi ne možemo više ništa napraviti, ali i dalje možemo preispitivati taj jedinstveni plan za dva različita područja i to zbog argumenata da možemo smanjiti administrativne troškove i birokratsko opterećenje. Ali riječ je o različitim područjima koje zahtijevaju e, različite mjere i u kojima su stvarnosti potpuno drugačije. Slažem se e, s time da moramo ispuniti ciljeve e, ZRP-a, ne može se drugačije, kroz taj višegodišnji plan upravljanja u ribarstvu i također poštujući kriterije održivosti u svim aspektima. Što možemo reći? Kada govorimo o sadržaju ovog izvješća i ovog prijedloga, možemo reći da prijedlog razmatra samo mehanizme za određivanje ribolovnih mogućnosti i to kratkoročno. Ja smatram da to možda nije najbolje rješenje i trebali bismo se e, usredotočiti na onaj temeljni princip, a to je da pratimo najnovija znanstvena e, otkrića, odnosno znanstvene studije i znanstvena mišljenja i također da E, znači procijenimo sve te odredbe s obzirom na predviđanje situacije u budućnosti primijeniti kroz taj plan upravljanja, a mislim da je kroz prvu prezentaciju mišljenja bilo riječi i o primjeni tih pragova za ribolovnu smrtnost, ja smatram da bismo trebali osigurati fleksibilniji kriterij zato što se na taj način možemo prilagoditi s obzirom na e, nekakvu nestalnost e, stokova i njihovog oporavka iz godine u godinu. Na taj način možemo razriješiti možda i to pitanje kroz ovo izvješće, samo trebamo dogovoriti na koji način ćemo to definirati. Kada govorimo o regionalizaciji u okviru zajedničke ribarstvene politike, možda bismo mogli razmotriti mogućnost da se ta pravila za iskorištavanje primijene i u okviru regionalizacije, jer će na taj način doći do e, manje implikacije samog sektora. Ja mislim da je to nužno, zato što ne samo da ćemo naglasiti taj socioekonomski faktor, nego, nego ćemo osigurati i bolje upravljanje u okviru tog višegodišnjeg plana upravljanja u ribarstvu općenito. E, osim toga, slažemo se i s ciljevima za a Slažemo se s ciljem koji je e, određeni za ovaj višegodišnji plan upravljanja, ali mislim da moramo uložiti dodatne napore u trenutku poboljšavanja ovog izvješća kako bismo izbjegli da ti planovi se rade uvijek na kratkoročnoj razini zato što postoji nesigurnost koja može utjecati na čitavu industriju, čitav sektor i trebali bismo razmišljati dugoročnije. I također trebali bismo uzeti u obzir činjenicu da e, i zainteresirane strane mogu doprinijeti. Zato što smo vidjeli jako veliki broj dobrih praksi koje nam mogu pomoći da razradimo mjere koje će biti usmjerene baš na poboljšanje aktivnosti samog sektora, znači same industrije, ali i na bržu obnovu stokova. Moji amandmani će ići u tom smjeru. Znači u smjeru izmjena članka 4 kako bismo u taj višegodišnji plan upravljanja mogli uključiti i neku zakonsku osnovu za određivanje pravila za e, održivo iskorištavanje. To je u okviru regionalizacije. To je nešto što čemu smo uvijek razgovarali, ali nikad to nismo dovoljno razradili. Mislim da bismo možda u okviru ovog plana to mogli napraviti. Hvala. Hvala lijepa Izaskun. Lina ima riječ. Hvala e, predsjedniče, dragi kolege. Ponosno sam da mogu reći da je parlament imao ambicizno stajalište u tim planovima i da se to odrazilo u ribarstvenoj e, politici. I na Sjevernom i Baltičkom moru e, smo imali mogućnosti da brišemo neke stvari. Naš izvjestitelji e, su odlično odradili posao u svom mandatu. Sada je vijeće ono koje možemo kriviti za prekomjerni izlov. Sada imamo novi plan za zapadne vode. Žao mi je e, da moram reći E, da je to e, gospodin Kadeko e, potpuno ostavio u rukama vijeća. Žao mi je da smo se spustili na tako niske ambicije. FSMY je važan, amandman 7 je neprihvatljiv isto tako e, i obveza iskrcavanja. Moramo e, potpuno primijeniti tu mjeru, ne smijemo je e, razvodniti. Nadam se zaista da ćemo u tome imati vašu podršku, kao i u prethodnim planovima. Hvala Linea. Ulrike ima riječ, izvoli. Hvala lijepa. E, bilo je vrlo zanimljivo čitati ovaj prijedlog. E, drago mi je što je uzeto u obzir i rekreativno e, ribarstvo, jer ono igra ulogu i u prodaji jer kad e, rekreativni ribiči prodaju e, ribu onda to čine ispod cijene i ne plaćaju porez. E, imam još dva pitanja. U amandmanu 25 predlaže se period od tri godine za progresivnu prilagodbu FSMY-u Eh, uzimamo u obzir i ekonomske učinke toga. Pitam se ovdje, međutim, eh, nismo eh, li ušli u beskonačno prilagođavanje, beskonačnu prilagodbu. Tri godine imali to neki određeni smisao ili određeni cilj? Nije mi to sasvim jasno. Osim toga ti si sam rekao e, e, e, moramo to dovesti u red do 2020. a ne tek 2023. Mi smo to već i jasno rekli koliko daleko želimo ići. Moje drugo pitanje, amandman 51 predlaže da komisija možda informirati parlament ako dolazi do e, velikih izmjena ribolovnih e, mogućnosti. Informacije su vrlo dobre, to slažem se, ali pitam se što onda e, slijedi od strane Europskog parlamenta? Hoćemo li samo biti informirani ili ćemo nanovo odlučivati? To, mora imati neki cilj ako tako nešto zahtjevamo ne vidim kamo to vodi. E, e, e, mi ćemo se još pozabaviti nacrtom izvješća i također podastrti amandmane, ali naravno želimo da dobijemo na kraju dobar izvještaj. Hvala lijepa Ulrike. Klara ima riječ. Hvala. A pričekajte samo trenutak. E, mala primjedba. Kod, kod, e, na koordinatorima smo govorili o e, putovanju u Kadiz. To ima, putovat ćemo u Kadiz krajem godine ili krajem veljače sljedeće godine. Me parece muy bien. Dobro, zvuči dobro budući da smo morali odgoditi misiju. Nadam se da ćemo ipak uspjeti otići u Kadiški zaljev. Izvjestitelj, e, evo vama kao izvjestitelju ovog izvješća želim čestitati. Mislim da je to dobro izvješće i to je dobra početna točka za e, općenito mišljenje Europskog parlamenta. Evo sad samo nekoliko komentara. Dobro je da se uključuje rekreacijski ribolov ali istovremeno je to činjenica da to ograničava stajalište komisije po pitanju rekreacijskog ribolova. Komisija u svom prijedlogu uključuje na iscrpni način rekreacijski ribolov i u svojim amandmanima vi ograničavate na neki način e, ova stajališta komisije. Ja smatram da je rekreacijski ribolov nešto što se mora ugraditi u izvješće, ali moramo onda obuhvatiti sve moguće posljedice, zato što rekreacijski ribolov ima jako veliki učinak. Istina je da je to u nacionalnoj, a ne europskoj nadležnosti. No, kada govorimo o e, ribolovnim resursima, istina je da ima rekreaci, da ima veliki učinak koji moramo procjenjivati i koji mora biti uključen u višegodišnji plan upravljanja, ne samo za eh, Atlantik, nego također i za eh, sredozemlje i tako dalje. To je nešto što se mora procjenjivati i mora biti eh, nadzirano, jednako kao i situacija sa klasičnim ribolovom, tradicionalnim ribolovom doći do tog roka od tri godine. Mi smatramo da je to moguće postići, ja smatram da je to razumno. Ono što je iznimno e, komplicirano, a to je doći do 2020. godine sa višegodišnjim planom upravljanja koji, ćemo, koji smo usvojili u e, ožiku 2018. godine i to sa e, i kako raspravom, tako i super brzim izvješćem u sedmom mjesecu 2018. godine. Vama je jasno da to neće moći stupiti na snagu do polovice 2019. godine. I upravo zato zahtijevati da e, se ostvarite najveći održivi prinos do 2020. godine, ja mislim da će biti iznimno složeno. Zato ovaj prijedlog što vi dajete e, za rok od tri godine smatram da je puno ravnoteženiji. Smatram da je uravnotežen u okviru onoga što je moguće postići. Također mislim da je prikladno reći da se mora ojačati uloga Europskog parlamenta, a vi ste se u svojim amandmanima po pitanju ovoga Međunarodnog vijeća za istraživanje mora. E, istina je da je to jako važna institucija, jako važno vijeće, ali nije jedina znanstvena institucija. E, da, ovdje možemo reći da posebice se moramo osvrnuti na ICES, ali ne isključivo na ICES. I na kraju ono što me još brine i brinulo me u početku, s obzirom na to da e, će ovaj plan utjecati e, kako na vašu zemlju, tako i na moju zemlju, da ne govorimo znači o toj cijeloj kantabrijskoj obali pa sve do e, Kadiškog zaljeva. Dakle, postoje dva jako različita područja koja se tretiraju kroz jedinstvene mjere i to je ono što nas zabrinjava. I upravo zato onaj konačni rezultat može imati zapravo negativan učinak. Vidjet ćemo kako će to završiti zaključiti. Ja bih rekla da je vaše izvješće dobra mjera, ali mene brine što se e, ta zapravo sjeverna zona izjednačava sa tim jugozapadnim područjem i to mislim da nije u redu. E, ono što ne smijemo napraviti, a to je postići znači ono konačnu paralizu čitavog tog e, dokumenta. Moramo nastaviti raditi kako bi ti planovi trebali imati na umu upravo sva ona ograničenja, postojeća ograničenja na terenu, te također specifičnosti kako Atlantika, tako i Sredozemlja. Možda bi bilo najbolje ugraditi u to da ako govorimo o konačnoj paralizaciji da se mora uzeti u obzir i to da ne smijemo odugovlačiti ovaj višegodišnji plan upravljanja. Zahvaljujem Klara. Antonio Pinto, izvoli. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, ja bih vam htio čestitati e, ne na rezultatu Francuske koji je bio e, ne primjeren zato što je bolje bila Belgija jučer u utakmici. Ne, želim vam čestitati zato e, što na ovom izvješću, normalno kao što znate, kao i u politici nisu uvijek bolji oni koji pobjeđuju. Ali ovom prilikom vam želim čestitati na doprinosu koji ste dali u razradi ovog izvješća. E, ja sam bio taj koji sam razgovarao sa mnogim organizacijama u svojoj državi koji su mi rekli da su mnoge vrste u opasnosti u tim ribolovnim područjima obuhvaćenima ovim planom i zato moramo uzeti u obzir e, učinak ovog ribolovnog plana. Ovdje govorimo o Ovdje govorimo o po, posebnim znači, e, morskim bazenima. S jedne strane je riječ o atlantskim, s druge strane o sredozemnim morskim bazenima u kojoj žive ne samo ribe, nego također i ptici određeni sisavci. Dakle, e, ribolov je taj e, koji ne smije imati negativan učinak, pogotovo ne u velikim dimenzijama i zato je potrebno za takve situacije predvidjeti sprječavanje šteta kako u ekonomskom, tako i u smislu e, održivosti morskih staništa. E, ono što nama treba, a to je i biološka i ekološka, odnosno ekološka i e, ekonomska održivost. Također, ako želimo promijeniti ovaj plan, moramo uključiti i odredbe koje će biti jasno usmjerene na zaštitu postojećih ekosustava. E, zato ću podnijeti nekoliko amandmana u tom smjeru. Htio bih razriješiti neke te situacije. I hvala i čestitam još jednom. Hvala, dragi Antonio. E, u nogometu dovoljan vam je jedan gol e, više nego drugi. To je najvažnija stvar. Samo jedan gol više. A i u politici je to isto. Trebamo imati jedan glas više nego drugi. Onda prolazimo. Evo. Zahvaljujem. Ja vam želim čestitati na nogometnom rezultatu, ali također i na ovom izvješću. E, plan, višegodišnji plan upravljanja je iznimno bitan kako za Europu, tako i za španjolsku i galicijsku flotu. E, to je činjenica da, evo, to je za e, galičane i za španjolce zapravo najvažnije. puno puta smo raspravljali o tome ovdje i bilo bi nam draže da imamo dva višegodišnja plana, budući da je riječ o jako različitim područjima i morskim bazenima, o regionalnim skupinama koje su drugačije, također i o sredstvima koja se zapravo prikupljaju, odnosno odnosno izdvajaju iz e, fondova i mislim da je bilo puno praktičnije raditi na dva fronta. Ali moramo poštivati s druge strane i također e, e, pojedinosti i specifičnosti svakog od tih područja. Dakle, neću sada gubiti vrijeme na to da ističem neke podudarnosti između vašeg izvješća i prijedloga komisije, nego ću se usmjeriti na ono za što mislim da postoje razlike. Dakle, i u samom prijedlogu komisije i u samom vašem izvješću. Dakle, ovdje kada govorimo o uključivanju e, brancina, ja nisam siguran da to treba biti e, zapravo uključen, s obzirom da se na brancine odnosi ukupan dozvoljeni ulov, a to je i ono što je i ICES prepoznao. Recimo u Španjolskoj i u e, Galiciji se hvata pomoću paragala i to je nešto što dobro funkcionira. Znači i dalje imamo dobar prinos održivi prinos. A ovdje se pita zašto zapravo izvjetitelj želi proširiti to cijelo područje. Ja se ne slažem s tim. E, drugo, ciljevi tog plana su demerzalni fondovi, demerzalni riblji stokovi. Također postoje neki članci u prijedlogu komisije gdje se e, ne odnosi ovaj cijeli plan ne samo na demerzalne nego na sve vrste. Ja mislim da je dobro da u nekim slučajevima bude također i pravila koje se odnose na sve vrste. Ako nas ograničimo isključivo na demerzalne vrste, onda će doći do određenih pitanja kao što su obveza iskrcavanja koje će ostati kao u nekakvom limbu, neodređenom mjestu za neke druge vrste. Dakle, ako se usmjerimo samo na demerzalne vrste, druge neke vrste će u određenim odredbama ostati isključene i to će dovesti do problema. I zato mislim da to nije dobro. Sljedeća točka. Dakle, nisam, e, nisam siguran e, da razumijem e, znači tu potrebu da nekim flotama koje imaju privremena izuzeća damo mogućnost da imaju znači drugačije mjere i drugačije primjene određenih pravila. Dakle, ovo je riječ o tome da određenim flotama i plovilima dajemo prednost na uštrb drugih flota i drugih plovila. Dakle, na način na koji ste vi redigirali ovaj amandman bi se moglo krivo protumačiti, barem ja to tako mislim. Također, još jedna od točaka koja se tiče više prijedloga komisije, a to je da mislim da bismo u člancima trebali obuhvatiti ne samo nužnost da očuvamo te okolišne ciljeve, te ekološke ciljeve, nego bismo trebali naglasiti socioekonomski faktor e, ribolovnih aktivnosti. Dakle, to bi trebao biti ne samo u uvodnim izjavama, nego također i u člancima. To ne bi smio zapravo biti samo cilj koji smo postavili u izjavama, a onda nakon toga da ga zaboravimo. Ne, mi bismo ga trebali održati i u svim člancima ovog izvješća. Također, po onome što su mi rekli, postoji čitav niz malih grešaka u prijedlogu komisije koji se odnose na e, funkcioniranje znači škampa e, znači na, e, znači na najveće treće prinose škampa i tako dalje. Ja bih rekao da bismo trebali reći da komisija mora razmotriti te greške i izmijeniti ih, a ja ću podnijeti neke amandmane koji će u tom smjeru samo da naglasim da je riječ o malim greškama. E, hvala lijepa ovako. Jelen Bakun riječ. čestitke, e, dragi moj, za ovaj dobar rezultat u nogometu. E, nije važan samo jedan gol više, već i dobar sudac. Sudac je previdio jedan faul, prema tome i bila je jedna greška, ali ipak ste vi bili bolja momčad. U prethodnim godinama smo imali planove upravljanja za razne vrste riba, e, bakalar i druge. E, imali smo više vrsta, više planova za e, Baltik i za Sjeverno more, a sad imamo to i za zapadne vode. To su bili teoretski planovi koji se sada primjenjuju. Stoga je e, važno da iskustvo koje imamo ovdje u provedbi e, plana za Baltik, e, da to odrazimo u novom planu. Stoga je jedna točka važna. Od tada kod Baltika i kod Sjevernog mora smo se sporazumjeli da e, znanstvene studije e, koje nam daje ISIS ili drugi, da tu imamo i netočnosti plus minus 20%. To i sami znanstvenici kažu. I sada imamo ogromne oscilacije e, što se tiče taka i kvota. U 17 tisuća tona haringe a sada e, zabrana ulova. Sljedeće godine će to opet porasti. Isto tako i e, to imamo kod e, brancina, na primjer. Stoga je važno da imamo ove rezerve, E, za oscilacije. To moramo unijeti u planove upravljanja. To nam kažu i znanstvenici. To e, važi za cijeli ribolov, za mali ribolov, priobalni ribolov i za ribolov na otvorenom moru. Ne možemo imati ovakvu nivelaciju E, to iskustvo imamo iz e, plana za Baltičko. E, sada smo model izračunavanja promijenili. Mislim da trebamo imati znanstvene analize na najvišem nivou, a moramo ih uspoređivati kako bismo ostvarili najbolje rezultate. Ani Šrajer ima riječ. Zahvaljujem. Evo, svi stalno započinju s nogometom. Ali kada se ovdje govori o nogometu, ja uvijek kažem moramo pričekati do zadnje minute zato što se može sve dogoditi. Evo, vjerujem da ćemo e, imati u finalu dobar rezultat. Kada govorimo o e, sigurnosti planiranja, smatramo da je to jedno od ključnih pitanja kada govorimo o rekreacijskom ribolovu, slažem se s tim odredbama. Kada govorimo o regionalizaciji, to je sljedeća točka o kojoj želim govoriti. Dakle, mi smo u zadnje vrijeme pokušali eh, eh, također razgovarati o regionalizaciji i u okviru klimatskih promjena. a države članice su te koje bi trebali primjenjivati odredbe iz klimatskih sporazuma koje se tiču također i tog pomorskog područja. Kada govorimo o ribarstvu, znamo da postoje negativne posljedice i to je važna točka. Imamo znači direktivu o staništima, imamo i druge e, zakonodavne akte koji također zadiru u područje regionalizacije. E, imam jedno pitanje. Vi ste rekli da e, ICS ne može imati monopol nad razredom tih znanstvenih izvješća. Što to zapravo znači? Ja koliko vidim, on nema monopol i možete li možda objasniti to svoje mišljenje? Evo, to je samo moje razmatranje. E, hvala, Ani. Biti ću kratka. E, slažem se s time da trebamo Uh, uključiti dionike, um, to jest uh, ribare, jer se to tiče njih. Um, što se tiče um, popisa pod uh, člankom 1, zašto su neki stokovi uključeni, a drugi ne? Jedna problematična točka je uključivanje brancina u to. Mislimo da to ne smije biti uključeno u ove kvote. Mislim da, stoko, da stokovi dubokih voda ne smiju biti uključeni. E, imamo, e, tražimo rokove da ISIS daje, e, preda studije, a i uključenje rekreativnog ribolova je uputno učinak e, e, rekreativnog ribolova mislim da nije opravdano. To trebamo još malo istražiti. Moramo pogledati amandmane da vidimo što možemo, što ne možemo e, podržati. Mislim da rekreacijski ribolov mora ostati u nadležnosti država članica. Hvala. Mislim da su sad svi dobili riječ. Sada ću dati riječ komisiji. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem vam na brzini kojem ste izradili ovo izvješće. Također nam je drago što izvećino također intervencije zastupnika danas ne dovode u pitanje opći pristup plana. Radi se o jedinstvenom e, planu za zapadne obale. Kao što znate, to e, se osniva prije svega na kompromisu što se tiče plana za sjeverno more. Taj e, plan omogućava da se na fleksibilan način upravlja mješovitim ribolovom i to zahvaljujući ovom rasponu u okviru maksimalnog održivog prinosa. Vi ste e, zašto e, znači određene mjere. S jedne strane održiv razlozi održivog ribolova, no isto tako da imamo isti tretman e, operatora za sve države članice koje, e, koji love u zapadnim e, obalama. Mi ćemo analizirati vaše amandmane s interesom. Razumijete da neću sad definitivno izreći svoje stajalište vezano uz ove amandmane. Treba ćemo to još analizirati. No jasno nam je da određeni amandmani mogu poboljšati prijedlog, ja ću to ih i citirati. Pitanje monopola ICES-a, to e, smo često čuli i spominjalo se u intervencijama. Taj monopol je bio predmet e, rasprave u okviru dijaloga o Sjevernom moru. To ne dovodi u pitanje nadležnosti e, kvalitete mišljenja i cesanoka no komisija smatra da je opasno da se isključivo e, oslanjamo na jedno tijelo, na e, jednu organizaciju. U tom smislu e, pozitivno gledamo na vaš prijedlog. Isto tako što se tiče amandmana 33, označavanje ribe u okviru rekreacijskog ribolova, to je jako dobra ideja za nas. No, Isto tako imamo cijeli niz amandmana koji dovode u pitanje neke suštinske elemente prethodnih planova za Baltik, za Sjeverno more i za nas su oni problematični. Ja ću prvo početi sa amandmanom koji predviđaju znači dostizanje, e, odgađanje e, odgađanje dostizanja E, maksimalnog održivog e, prinosa za tri godine, to u amandmanima 7, 2, sedam i 49. To je e, suprotno sa odlukama koje govore da se taj maksimalni održivi prinos mora dostići do 2020, 2020. godine. Imamo znači tu odnos i e, u određivanje ukupnog dopuštenog ulova. U tom smislu ovaj period tri godine je jako e, dugačak. Imamo također i neke druge prijedloge koje smo čuli danas da se uvedu neke dodatne mjere upravljanja stokovima na e, duži rok. Isto tako ideja da se dovede u pitanje E, gornji dio ovog raspona. To su sve ideje koje dovode u pitanje ravnotežu, delikatnu ravnotežu koja je e, dostignuta e, na području plana za Sjeverno more i Baltik i mislimo da bi bilo opasno ići u tom spravcu jer bi to onda u velikoj mjeri odgodilo dost, postizanje kompromisa između institucija. Isto tako bih željela spomenuti amandmane 9 i 29 koje mogu omogućavaju da se ribolov može znači e, odvijati na ograničeni način i to za usputni e, ulov i to nakon za e, perioda zatvaranja. To je nešto što je dosta zabrinjavajuće i ti amandmani nam predstavljaju problem. Također za nas je problematično i ograničavanje na sedam godinu provedbe određenih mjera plana tih mjera koje se tiču znači određivanja ribolovnih mogućnosti. Mi se u svakom slučaju slažemo da je važno da procijenimo uh, ocijenimo plan, da vidimo da li on dovodi do željenih rezultata i znači imamo također odredbe te evaluacije koje postoje u planu. No, e, zamisliti situaciju gdje se plan više neće e, primjenjivati, te također gdje ste fleksibilnosti koje plan predviđa također se ne bi primjenjivati, znači e, ukidanje određenih odredbi je nešto što nam u kom slučaju ne može biti prihvatljivo. Također bih željela govoriti o nekim amandmanima koji govore o, e, ograničavanju primjene plana na demersalne vrste, a radi se o tehničkim mjerama 10, 20, 26 i 34. Mi smatramo da postoji znači jedan nesporazum što se tiče ciljeva komisije u ovom e, tekstu. Tu postoji znači samo predviđanje mogućnosti za država članica da daju zajedničke preporuke za tehničke mjere za vrste e, koje nisu demersalne u e, zapadnim vodama. Bez ovog članka jedina mogućnost za države članice da podastru takve preporuke se e, nalazi u članku 15, revidiranom članku 15 temeljnog akta i to u okviru tri godine. Znači, države članice koje žele podastriti tehničke mjere za te vrste nemaju, znači, u tom smislu opće uopće pravni temelj da to napravi. Mislim da je tu nesporazum e, i ne vidimo zašto se onda ta mogućnost e, ukida državama članicama. Gospodine predsjedniče, mislim da ćemo morati raspravljati e, još o cijelom nizu amandmana. Naravno, ova moja analiza ovdje je bila u svakom slučaju privremena i evo, uvodna. U svakom slučaju e, stojim vam na raspolaganju za odgovore na pitanja i nakon e, sastanka ovog odbora. Hvala gospođo Clark. Čuli smo izvjestitelje u sjeni, čuli smo kolege zastupnike. Neću odgovoriti na sva pitanja, budući da bi to bilo komplicirano i predugo, jer mi ćemo u tom smislu analizirati vaše različite amandmane. No, ipak imam nekoliko primjedbi. Kolega Seraos Santos je govorio o zaštićenim zonama, to je nešto što se treba uzeti u obzir i to je važno. Isto tako neki od vas su govorili o rekreacijskom ribolovu. Tu imamo utjecaj na resurse stokove, na gospodarstvo, na ribarstvo i to se treba uzeti u obzir na određeni način. Za mene je to jako važno. Isto tako imamo i cijeli niz pitanja koji su govorili o monopolu ICES-a. Da, europska institucija u ovom trenutku se uh, uh, obraćaju e, samo e, ICES-u, ali postoji određene e, druge institucije koje se, kojima se možemo obratiti, na primjer Stecfu i tako dalje. Kad govorimo o Brancinu, imali smo znači tu određene pogrešne izračune jer nisu imali dovoljne brojke na raspolaganju. Zbog toga Evo, moramo paziti jer taj načelo monopola je jako opasno. Jer ako imate monopol, onda vas nitko ne dovodi u pitanje. Skun Bilbao je govorila o članku 4. Ja ću to e, pažljivo analizirati i vidjeti koje možemo amandmane tu uložiti. Linea, Engstrom, nisam iznenađena što se e, sada ona tu čudi da trebamo imati tri godine da dostignemo ovaj maksimalni is, e, e, prinos, održivi prinos. Ona kaže da ne, to nije dovoljno ambiciozno. Ne, ne govori se tu o ambicioznosti, nego trebamo biti pragmatični i realistični da jer e, tu ako gledamo stvarnost onda će biti teško dostići maksimalno drživi prinos e, prije tri godine. Drugi su također govorili o tri godine što se tiče maksimalnog održivog prinosa. Da, to je upisano u tu veliku reformu ZRP-a i to je jako važno. Ja mislim da tu mjeru moramo prilagoditi. Te tri godine mogu, možda mogu postati dvije godine, no u svakom slučaju mislim da e, u ovim e, rokovima koji su propisani teško je za, određeni, e, za određena ribarstva dostići taj maksimalno drživi prinos. A također ću tu analizirati ovaj članak e, amandman 51. Govorili ste i drugi o rekreacijskom ribolovu. Kolega Nikolaj je govorio o važnom uticaju na i resurse i na gospodarstvo. A što se tiče e, ovog, ove obzre, obveze iskrcaja, tu moramo imati na umu da kad govorimo o rekreacijskom ribolovu uopće ne znamo što je zapravo iskrcano što se tiče profesionalnog ribarstva, oni imaju pravila i u okviru tih pravilama znamo točno što je ulovljeno. Isto ja sam već rekao da je eh, Antoniju sam rekao da je već važno prije svega samo zabiti jedan gol više. Neću odgovoriti na njegova pitanja budući da je otišao. Pako, Milan, Mon. Govorili ste o tome zašto je jedan plan. Iz pragmatičnih razloga, no u svakom slučaju ćemo uzeti u obzir regionalizaciju, jer nije ista stvar koja se događa u Lamanšu, e, u Biskarskom zaljevu ili e, znači, u drugim dijelovima Atlantika ili sredozemlju. Da, kad ovdje se radi o e, parangalu i ulovom ulovu parangalom, znači koji bi mogli dostići te kvote, oni su, e, znači provode zbilja vrlo odgovorni riborovi, tu moramo paziti. Werner, znači ova e, marža pogreška 20% znanstvenih institucija i na primjer za zatvaranje lova haringe. To je razlog koji ide u e, pravcu toga da ne smijemo imati monopol a ni, odgovorio sam na to pitanje ICES-a, što se tiče ovih, e, znači, vjetroturbina na moru, u svakom slučaju e, dijelim vaše e, mišljenje. Vi ste u nisozemskoj s time više suočeni nego mi na, jugu. Da, u svakom slučaju potrebno su nam obnovljive energije, no na relevantan i organizirani način i to ne na uštrbu naših aktivnosti. Lijat više nije ovdje, pa neću govoriti o Brancinu, no u svakom slučaju ne sumnjam da će uložiti amandmane koje, se tiče to, koje, e, će se ticati ovog dosjeja. Komisija je iznijela svoje argumente i čuo sam ih vezano uz dostizanje maksimalnog održivog prinosa i to u odnosu na temeljni akt, temeljnu uredbu. Evo, ja sam rekao da do tih prijedloga smo došli prije svega zbog pragmatičnosti i realističnosti. Mislim da će biti teško u tim rokovima dostići maksimalno održivi prinos. Hoćemo to dostići, naravno, ali za određene ribolove i za određena ribarstva moramo produžiti rok. Imamo 18.7. E, rok za podnošenje amandmana. Radit ćemo sa izvestiteljima u smjenu, a također e, podsjećam da je zadovoljstvo raditi s komisijom. Mi radimo na principu su zakonodavstva. Komisija predlaže, parlament analizira taj prijedlog komisije koji je načelno dobar ali mi imamo određene izmjene emanmane i nakon toga surađujemo zajedno sa e, Vijećom kako bi u okviru trijaloga postigli sporazum. Da, e, trebali bismo požuriti kako bi rezultat ovog rada bio uključen u pregovore e, s Brexitom. Što dalje se razvija situacija, sve sam više zabrinuti što se tiče ovog dijela ribarstva e, u pregovorima oko Brexita. Da, e, gospođa May je rekla da će ići pod navodnicima prema e, soft Brexitu, no morat ćemo biti vrlo oprezni. To vrijedi ne samo za komisiju, nego i za nas parlamentarce. Ne bismo smjeli dopustiti da to e, znači ribarstvo bude sad jedan element koji će onda dopustiti prilagodbu i to na uštrb nekih drugih U svakom slučaju veselim se radu na ovom dosjeu sa izvjestiteljima u sjeni i drugima. E, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnom reda. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. godine. Svi dijelovi, oni koji žele izaći, molim da izađu. Voilà, mes chers collègues, Je sais que ça passionne tout le monde le budget, mais bon. quand il n'y a plus d'argent, après vous n'êtes pas content non plus. Sad prelazimo na proračun. Mišljenje o proračunu 2019. godine je dodeljeno EPP-u. Ja sam bio e, imenovan izvjestitelj. Na kraju svibnja komisija je predstavila nacrt proračuna za Uniju 2019. godine.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 E, krem svibnja komisija predstavila nacrt e, proračuna za Uniju za 2019. godine. 14. svibnja smo imali razmjenu mišljenja sa gospodinom Vijetom, e, općim izvjestiteljem o prioritetima našeg odbora koji treba uzeti, biti uzeti u obzir u osvajanju proračuna 2019. godine. Znači imali smo sedam projekt projekta koji su bili predstavljeni na odboru i isto tako evaluirani od Europske komisije Jučer je parlament predstavio znači svoj nacrt mišljenja. Vjerojatno ćemo e, imati usvajanje u koreperu danas e, ovaj tekst. A sada ću predstaviti ovo mišljenje ovdje. Što se tiče nacrta mišljenja za proračun, imam sam nekoliko elemenata koji su važni. Prvo, EMFF imamo dva problema. S jedne strane, sredstva iz fonda, ovog fonda uopće nisu u dovoljnoj mjeri iskorištena strane država članica. To je u svakom slučaju dramatično. A s druge strane, to je važan instrument ostvarenja ciljeva u okviru ZRP-a moramo imati pravilni proračun kako bismo postigli cilj. Isto tako moramo imati pravilno financiranje Europske agencije za kontrolu ribarstva, to je jako važno. Treće, što se tiče prikupljanja podataka, to je jako važno za pravilno upravljanje. Zbog toga nam treba proračun kako bismo na neki način riješili taj problem nedostataka podataka u nekim regijama za neke vrste. E MFF je u tom smislu ovdje, moramo imati pravilna sredstva i mjere na tom području. U svakom slučaju se veselim komentarima izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni vezano uz ovaj dosje. Tko želi uzeti riječ vezano uz proračun? ponekad e, se nitko ne želi e, javiti za riječ, ali sada Norika. Mislim da je to fond koji je malo u opasnosti jer u budućem e, planiranju proračuna će biti teško pronaći argumente za povećanje tih sredstava kako bi govorili o važnosti tog sektora. No, Postavljamo si pitanje da li postoji možda mogućnost e, da promijenimo e, neke prioritete u okviru fonda i da se koriste za neke planove koji su već malo aktivniji. Da li možemo koristiti sredstva u okviru tog fonda? Koliko ja znam, ne možemo. Ne možemo sad e, ići s jedne linije na drugu. Možda gospođa Matison nam to može reći, no čini mi se da to nije tako. Gospođa Toma, Izabel, želite vi uzeti riječ? Da. Ja smatram da moramo pokazati vrlo brzo naše nezadovoljstvo ovim proračunom što se tiče ribarstva, zabrinjavajući ono što se događa u budućem VFO-u. U e, odboru za proračun smo imali izveće vezano uz potrošnju, znači sredstava u okviru strukturnih fondova. Bez obzira što smo imali, znači, to kašnjenje u okviru znači trošenja sredstava iz strukturnih fondova nije se tu radilo o MFF-u nego strukturnim fondovima bez obzira što smo imali znači neke e, znači neka znači e, kompleksnija e, neku kompleksniju situaciju što se tiče samih provođenja mjera. E, ako budemo, znači, e, ako uspoređujemo bivši VFO i budući VFO, vjerat ćemo, ćemo imati iste postotke potrošnje sredstava u okviru tih fondova. Ono što bih ja željela da odbor za ribarstvo u tom smislu da jedan, jedno jako strogo i snažno mišljenje kako bismo to e, prenijeli odboru za proračun. Radi se o argumentima koje trebamo uvesti u pregovore o budućem VFO-u. Da, ja u svakom slučaju dijelim vaše zabrinutosti i mislim da moramo snažno u tom smislu djelovati kako bismo pokušali spasiti stvar. Cilj nije sad da se povećaju sredstava, nego da zadržimo ono što imamo. A sada dajem riječ gospodinu Matisonu koji ovdje predstavlja komisiju. Imate riječ. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Na kraju svibnja komisija je predstavila nacrt proračuna za 2019. godine. Imali smo prioritet te migracije, mladi, radna mjesta, ulaganja i tako dalje. Te također dodatna vrijednost Europske unije za građane. A što se tiče ribarstva, to imamo u poglavlju 11 proračuna, a sredstva koje je predložila komisija za 2019. godinu su da e, znači imamo e, znači 190 milijuna za sredstva za preuzimanje obveze. Znači jedna e, milijarda 95 milijuna za znači e, sredstva za preuzimanje obveze. Možemo reći da smo imali u svakom slučaju e, ohrabrenje komisije za države članice što se tiče e, provedbe operativnih planova. Vidimo da se provedba malo povećava, ali dosta sporo što se tiče notifikacija tijela Imamo te notifikacije od strane 25 država članica, znači imamo samo dvije države članice koje to nisu napravile i očekujemo da će se to napraviti do jeseni. No, s druge e, strane, ne može države članice tražiti e, i isto tako e, uložiti žalbe na plaćanja, zapravo zahtjeve za plaćanja ako nisu imenovali nadležna tijela. Što se tiče 2017. godine imamo godišnji provedbeni plan koji je osvojen od strane država članica u svibnju e, ove godine da se znači implementacija na terenu povećava u većini država članica. Imali smo e, na kraju 2017. otprilike 16 tisuća e, projekata koji su bili zabrani u odnosu na šest 2016. godine i imamo znači ovdje totalnu vrijednost to je 1,2 e, milijarde a to odgovara znači 21% e, alokacije e, MMF-a za cijeli programski period. Isto tako Vijeće analizira nacrt proračuna komisije i bilo bi dobro da dobijemo podršku e, članova ovog otpora kako bismo imali dovoljna e, programska sredstva za aktivnosti. Govorili smo također i o pilot projektima i e, to će biti evaluirano od strane komisije i rezultati će biti dostavljeni parlamentu, a sad neki detalji samog proračuna. Prvo, što se tiče međunarodne vode i ribarstva pod e, poglavlje 3, znači imamo znači te međunarodne organizacije upravljanja ribolovom, imamo znači zahtjev komisije proračuna, to je u e, skladu sa predviđanjama što se tiče obveza i kontribucija za 2019. godinu. Drugo, u ovom poglavlju imamo također i te pa, e, partner, partnerstva za održivi ribolov i to je u potpunosti u skladu sa e, programskim periodom. Znači imamo ta sredstva za preuzimanje obveze e, vezano uz Grenland, Sejšele i tako dalje. A mm, imamo također i određene sporazume za koje očekujemo da će se e, obnoviti 2018. ili 2019. Tu smo isto tako predvidjeli i pričuvu za to. Što se tiče, znači, e, e, fond za ribarstvo, on je zatvoren i nismo imali nikakve e, zahtjeve za povećanje. Mislimo da, znači, prihodi će biti dovoljni prije zatvaranja plaćanja. Što se tiče F programa, mi predviđamo da će to biti zatvoreno do kraja 2019. godine Što se tiče MFF-a, vezano uz dijeljeno e, upravljanje. To e, predstavlja dvije trećine proračuna, imamo zajedničko upravljanje vezano e, za države članice, imamo znači tu omotnicu sedam tranši. To je u skladu sa aneksom 2 uredbe o MMF-u. Što se tiče potreba za plaćanja, mi e, predlažemo, e, mi to procjenjujemo na 490 milijuna. Imali smo znači tu metodu izračuna koja je u skladu sa drugim e SF fondovima. U okviru te potrošnje imamo znači podršku mf u Tu moramo znači pružiti podršku svim E, dionicima u okviru tog fonda. A što se tiče MMF-a kojim direktno komisija upravlja, imamo također i elementu uključenja e, pomorske politike, a ovdje znači sredstva za preuzimanje obaveze imamo e, znači 48 milijuna i to je u skladu s onim što je predloženo u okviru delegiranih akata. A radi se o sredstvima za jačanje inovacija Imamo također i cijeli niz važnih popratnih mjera. Te mjere uključuju studije, također znanstveno savjetovanje, nadzor, inspekcijske misije, dobrovoljni doprinosi, te također doprinosi e, savjetodavnim odborima i prikupljanju informacija. I na kraju zadnja proračunska e, linija u okviru MMF-a, e, tehnička pomoć. Imamo u tog smislu e, znači mrežu nadzora u okviru MMF-a. I na kraju. Što se tiče agencije u Vigu za nadzor ribarstva, imamo znači prijedlog e, od 70 milijuna. To će osigurati da će se znači e, ovaj nivo financiranja i nastaviti. Hvala. Merci, monsieur Hvala gospodine Matison. E, podsjećam vas da kao i svake godine ja ću službeno, po službenoj dužnosti sve, sva vraćanja, e, tražiti vraćanje svih linija e, koje su bile smanjene. Prema tome ne trebate e, po tom pitanju predavati amandmane. Sve što je bilo smanjeno nastojat ćemo vratiti. Osamnaest 18. srpnja je rok, zadnji rok za predavanje amandmana. A sada e, bismo trebali e, pozdraviti Tomasa Oberreitera koji je e, austrijski veleposlanik i koji predstavlja predsjedništvo Europskog vijeća i koji će odgovarati na vaša pitanja. Treba trebao je doći u 11.15. žalim da nemamo više zastupnika i zastupnica ovdje. Evo, sedam, zastupnika nas je ovdje iz mog kluba. Jedan iz EPP-a, e e, jedan iz ECR-a, jedan iz e, ALDE-a. Socijalisti su malo bolje, ima ih tri ili troje. Kakav je to cirkus? E, moramo pričekati nekoliko minuta. Molim vas da e, pozovete kolege. Evo, e, ti ćeš ostati. Imamo sada time out, pet, pet minuta. Nemojte se sada razbjeći okolo, raštrkati.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 Dragi kolege i kolegice, dame i gospodo. Imamo danas sreću da je s nama predstavnik austrijskog predsjedništva, gospodin Tomas Oberreiter. On je e, stalni predstavnik e, u e, stalnom predstavništvu Austrije u Europskoj uniji. U prvom redu vam zahvaljujem gospodine što ste došli u naš odbor. Možemo govoriti o važnim e, područjima za e, budućnost. Važno je za Europski parlament da vode dijalog sa predsjedništvom vijeća. naročito o taku i kvotama o tome često govorimo. Evo, pozivamo vas da nam e, da predstavite svoje odluke, što ćete po tim područjima napraviti. Parlament je suzakonodavac e, u tim područjima. E, nadamo se da ćemo imati dobru institucionalnu suradnju. Fond za pomorstvo i ribarstvo je pretrpio znatno smanjenje u to ove godine i u sljedećem bfo Moramo, međutim, nastojati e, izbjeći ta smanjenja, jer situacija nas zabrinjava. E, imamo e, dakle manje sredstava što je šteta. Odgovornost je država članica da troše fondove, koriste fondove koji e, su im na raspolaganje. Koje su inicijative koje su poduzele države članice kako bi se suočile s ovim izazovom? E, e, isto tako nas jako zabrinjava zagađenje plastikom. Protiv toga se moramo boriti. Protiv otpada u oceanima E, stoga trebamo dobro nadzirati brodove i njihovo odlaganje otpada u more. E, imamo i mišljenje e, našeg odbora po tom pitanju. Govorimo također i o opromi za ribolov od plastike i to također zagađuje mora. Ta su pitanja od ključne važnosti kako bismo zaštitili e, morske resurse i o zaštitili također i sve dionike na tom sektoru. E, Želje bimo znati kako je stajalište vijeća e, na tom području. E, toliko sam vam htio reći. Zahvaljujem još jednom što ste došli u naš odbor. E, odmah ću vam dati riječ, izvolite. Iz, izvolite, gospodine Oberajter, imate riječ. Dobro jutro, e, gospodine predsjedniče, kade, e, dame i gospodo. U prvom redu vam prenesim pozdrave e, gospođe Elizabeth Köstinger, vaše bivše kolegice, koja je sada ministrica za poljoprivredu i ribarstvo u Austriji. Mm, možda želite znati zašto danas nije s nama jer ona je rodila malog dječaka Lorenca ove nedjelje. E, velika mi je čast e, da vam predstavi naš radni program za ribarstvo u drugom semestru godine 2018. Vaš odbor, predsjedniče, je jedan od ključnih aktera u e, zakonodavnom sustavu za zakonodavstvo na europskom nivou. Stoga je ovo odlična prilika da započnemo dijalog. Zajednička ribarstvena politika e, ima dimenzije e, održivosti, socijalne elemente, ekonomske i elemente E, ona radi za dobro muškaraca i žena koji žive od ribarstva i akvakulture. E, također imamo odgovornost, veliku odgovornost na međunarodnom nivou, jer mi smo najveći e, uvoznik e, ribarstvenih i proizvoda i proizvoda akvakulture. E, e, drugi semestar ove godine je, e, ima opsežan program. Imamo mnogo dokumenata u našim institucijama a k tome se i mandat saziv ovog parlamenta i komisije približava svom kraju. Sada ću preći na svoj materinji jezik kako bih vam objasnio e, detalje našeg radnog programa. E, neki od vas e, će se zapitati možda, a Austrija u zajedničkoj ribarstvenoj politici, što je to? kako ovakva kopnena zemlja se može baviti ribarstvenom politikom? Međutim, Austrija je veliko tržište za ribarstvene E, proizvode i proizvode akvakulture. Ako gledamo potrošnju po glavi stanovnika u Austriji, e, e, mi vodimo u tome, jedemo 13,4 kg ribe godišnje. Prema tome je, smo u zajed, na istom nivou kao Nizozemska ili Hrvatska, a ispred Rumunjske i Bugarske. Mi smo važni potrošači, ali i kao država članica smo zainteresirani e, za e, primjenu i provedbu zajedničke ribarstvene politike mm nemamo e, izravnih interesa za morsko ribarstvo. Mi smo kontinentalna zemlja, ali imamo i slatkovodno ribarstvo. Za austrijsko stanovništvo je važno, kao i za sve druge Evroplje, da 70 e, tisuća tona e, ribarskih proizvoda koji se uvoze da dolaze iz sigurnih i održivih izvora. U zajedničkoj ribarstvenoj politici kao Evropska unija što se tiče održivosti, e, postizanje ciljeva MSY-a i e, za e, maksimalni održivi prinos, zato se moramo boriti. Moramo se boriti i protiv nezakonitog ribarstva Tome je vaš odbor mnogo doprinio. E, ovi su izazovi veliki. A sada ću zato reći nešto o našem radnom e, programu. Ovo je treći puta da Austrija predsjeda vijećem 1998. i 2006. smo bili e, predsjednici. Evo sada imamo svjetsko prvenstvo i tu je, tih je godina Francuska bila jako dobra na nogometnom prvenstvu svijeta. To treba spomenuti. Sada imamo vrlo važne dosjeje na stoli. Počet ću sa e, VFO-om koji je e, vrlo e, važan dio zajedničke ribarstvene politike. Planovi za Sjeverno more i Baltičko more su dovršeni. Sada imamo prijedloge za zapadne vode, E, zapadne sredom zemlje i za Jadransko more. E, mislim da taj rad dobro napreduje. To je naročito važno i sa, u, u svezi sa postizanjem e, najvećeg mogućeg prinosa do 2020. godine. Vesel, u raspravi ćemo se vratiti na to, naročito kod e, zapadnih e, voda. Dodajem da e, moramo uzeti u obzir i regionalne ribarstvene organizacije. Biti će moguće da e, vi e, tome nešto doprinesete kako bi ovi, ova savjetovanja se brzo dovršila. E, evo sada tri najvažnija dokumenta. To su prijedlozi za reformu nadzora u europskom ribarstvu i za Europski fond za ribarstvo i pomorstvo kao i za tehničke mjere. E, situacija kod tehničkih mjera nije laka, ali e, mislim da prijedlogu e, ne fali mnogo da bude prihvaćen i dovršen. Vi ste u to investirali mnogo truda i rada i stoga bih se zahvalio Gabrielu Matu koji nije prisutan. To je zaista bio vrlo važan rezultat za sve vas. Apeliram na vas e, kao i na e, što i mi apeliramo na kolege u vijeću da se taj dosje dovrši. To bi bio vrlo lijep uspjeh. Taj je prijedlog vrlo važan e, moramo imati uvjete koji su jednake za sve, koji su moderni i učinkoviti. E, zajedničke mjere su važne u ribarstvu. E, evo, tu moramo spomenuti i zaštitu mlađa i mrijesti. Što se tiče druga dva prijedloga, predsjedniče, uvjeravam vas da će Austrija učiniti sve kako bismo tu učinili napredak kod e, uredbe za kontrolu i kod e, fonda za ribarstvo i pomorstvo. Možda to neće biti dovršeno za vrijeme našeg predsjedanja, ali e, nadamo se da će se to dogoditi prije izbora 2019. godine. Već vidite, dame i gospodo, da imamo vrlo ambiciozan i opsežan radni program. E, nisam govorio još o prijedlozima koji e, se sada jako žestoko raspravljaju u vijeću. Koji, koje e, prijedloge moramo usvojiti prije konca godine. Govorim o kvotama E, e, ulova. Imamo godišnje kvote, e, do, moramo ih zaključiti do kraja godine. Baltičko more, Crno more, Sjeverno more, Atlantik kao i carinske kvote koje su za nas vrlo važne. To nisu dokumenti za suodlučivanje, ali oni su jako intenzivni. E, naš je cilj da postignemo uravnotežen rezultat kako bismo osigurali ekološku stabilnost e, i e, održivost europskog ribarstva. Moramo taj sektor dugoročno osigurati. Imamo još i mnogo drugih tema E, predsjedniče, vi ste spomenuli i e, važnu vanjsku dimenziju ZRP-a. E, pregovori sa Norveškom i priobalnim zemljama u Sjevernom Atlantiku i tako dalje i tako dalje. Mnogo toga je na stolu, o tome možemo kasnije govoriti. Imamo vrlo obsežan radni program. Kao nezavisan posrednik ćemo djelovati objektivno, biti ćemo moderator, organizator i posrednik. Bićemo primus inter pares država članica. E, mogu vam vas uvjeriti e, da je za nas ZRP i njezini ciljevi to, su, to je naš glavni oslonac i osnova za rad. E, moramo osigurati održivo ribarstvo, E, ono nije samo osnova za život mnogih naših sugrađana, već i značajan doprinos sigurnosti prehrambenog lanca. Oni potrošačima osiguravaju dobru i zdravu hranu. E, mi nismo, mi djelujemo sami u vijeću, mi se oslanjamo na suradnju sa Europskim parlamentom, naročito s vašim odborom ćemo mnogo vremena zajedno, u to ćemo uložiti mnogo dobre volje. Mm, e, ako budemo imali vremena, naravno, za sve sastanke koje e, ćete nam predložiti, rado ćemo doći. E, trudit ćemo se, mi smo spremni za rad, mi smo entuzijasti i nadam se da ćemo odgovoriti na sve vaše potrebe i sve vaše zahtjeve. Hvala lijepa još jednom. Hvala lijepo, ekscelencijo. Evo, mislim da možemo e, zapljestikati našem govorniku. E, imamo nekoliko zahtjeva za riječ. Werner Kuhn ima prvi riječ. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče veleposlaniče Oberajter. Hvala lijepa na ovoj izjavi. Hvala lijepa što danas zastupate ministricu za ribarstvo i poljoprivredu. Elizabeth Köstinger, dobro je poznajemo iz našeg parlamentarnog rada. Ja sam posjetio Austriju jednom s jednim izaslanstvom vi već znamo da e, su ribarstvene mogućnosti e, Austrije e, ograničene, ali jeo sam tamo jednu vrlo dobru slatkovodnu ribu. Možda je baš dobro da ovakvi teški sektori, ovakvi teški dosijeji su u rukama austrijskog predsjedništva tu trebamo mnogo vještine i e, jednu dozu neutralnosti kako bismo postigli naše ciljeve. E, spomenuli ste i potrošače. E, mi gledamo koje ćemo imati ribarstvene ribolovne mogućnosti u sljedećih nekoliko godina Govorimo o MSY-u, govorimo o obvezi iskrcavanja. Imamo također i rekreativno e, ribarstvo, to je vrlo e, složen dosije. E, uglavnom ste spomenuli sve važne dosijeje Prenosim vam eh, eh, pozdrave gospodina Matua, on je sada u trialogu i govori se o tehničkim mjerama. Eh, mm, nove tehničke mjere i inovativni ribolovni alat je vrlo važan za nas ako želimo postići naše ciljeve. Moramo ribariti selektivno E, to će onda e, zadovoljiti osnovnu uredbu i e, sve druge dodatne mjere. Mi kao odbor za ribarstvo i imamo niski budžet, 8 milijardi eura, a poljoprivreda ima 60 milijardi to nije samo naša krivnja. E, e, komisija nam je nametnula vrlo složen e, postupak za pristup novcu. Imamo, možemo imati certificirane dokumente, a sada do, tek možemo tek u potpunosti iskoristiti VFO do 2020. godine. E, e, e, ono što nije potrošeno se opet vraća u proračane država članica. A mnogo toga nije potrošeno. Mislim da je to stvaran problem. Ako se postupci odugovlače, to imamo kod VFO-a, na primjer, imamo e, tešku situaciju e, za e, ribarska potuzeća. Tu neke stavke za iskorištavanje fondova fale u novom VEU. Uredba o kontroli je onaj dio. Imamo osnovnu uredbu, uredbu o upravljanju, uredbu o alatima i e, uredbu o nadzoru. E, u nacrtu se postavljaju zahtjevi. E, uredba o kontroli, hoće li to doći uskoro u vijeće, to moramo najprije ovdje prodiskutirati. Sigurno ćemo zaći u 2019. Ne smijemo opterećivati malo ribarstvo sa tehničkim, e, previše sa tehničkim zahtjevima. Mm, e, lov na haringe, e, tu ima, trebamo imati digitalnu obradu a mala plovila nemaju zato mogućnosti Brodova e, plovila e, dulje od 10 metara moraju imati i e, kamere moramo paziti da zadržimo proporcionalnost što se tiče kvota govorili smo o zapadnim vodama ovaj dosije se tjera dalje E, imamo i višegodišnji plan za stokove. E, e, ove velike oscilacije koje imamo u planu za upravljanje jedne godine imamo veliku kvotu, a sljedeće godine, recimo za Haringu je to slučaj, imamo zabranu lova, ribolova. Mm, plus minus 15% ili plus minus 20%, to su ogromne oscilacije. E, e, e, međutim, te smo sa situacije imali. Naravno, za kvote moramo diskutirati sa ministrima za pomorstvo. Baltik, Njemačka, ali i Norveška. E, tu je važno da imamo ovakvo predsjedništvo kao što je Austrija, koji e, posjeduju diplomatsku vještinu za takove pregovore. E, evo, drago mi je što ćemo avangardistički imati e, raspravu s vama u sljedećih šest mjeseci. Govorit ćemo i o sredozemlju. E, imate vi s tim veze jer, ste, e, jer je Trst neko vrijeme bio Austro-Ugarska luka. Srdačna hvala na vašim prijedlozima, na vašim težištima i želimo si svima uspješnu suradnju. Ricardo. Hvala Werner. Ricardo, izvolite. Hvala. Zahvaljujem. Evo, htio bih zahvaliti gospodinu ministru. I htio bih vam zahvaliti opće što ste zapravo bili raspoloženi da dođete na ovaj odbor i na ovoj razmjeni ideja. Također bih vam htio reći da imam eh, jednu jedno drugačije, drugačije viđenje tog austrijskog dokumenta koje se tiče e, morskih i pomorskih pitanja. Dakle, ja sam 20 godina kao znanstvenik e, surađivao sa e, znači e, sa Bečkim institutom koji zaista ima izvrsne morske biologe i u tom smislu vi ste ono zaista na velikoj visokoj razini. Ne postavljam pitanje po pitanju znači samih kriterija, nego kada govorimo o morskom, odnosno o vodenoj biologiji, znači u Austriji, zaista imate mnogo Eh, eh, izvještaja koji su rukama izvrsnih eh, biologa. Puno se govorilo i o plastici i kada govorimo o problemu sa plastičnim vrećicama i kompletnim plastičnim otpadom koji završi u moru i u ostalim vodama, e, to je nešto e, što stalno moram naglašavati. Da, pomorski sektor je nešto što je velike važnosti za Europsku uniju. Ja dolazim iz Portugala koja je e, možda druga u svijetu po E, postotku e, e, ribolovne aktivnosti po glavi stanovnika i to je nešto što je za nas od iznimne važnosti, a da ne govorim o samom utjecaju evropskih politika na ribarski sektor mi se moramo zabrinuti kada je riječ o svjetskom upravljanju ribolovnim resursima i to je nešto što definitivno treba uzeti u obzir kada donosimo određene mjere. Jedan od onih središnjih aspekata vaših prioriteta, gospodine ministre, tiče se definiranja ukupnog dozvoljenog ulova i kvota za e, iduće razdoblje. To će biti onaj početni izazov i stoga smatram da je iznimno važno da se E, držimo onih e, najboljih e, savjetodavnih vijeća, odnosno izvješća znanstvenih vijeća koji se tiču najvećeg održivog prinosa. Jedna od točaka koju ste naglasili među svojim prioritetima o kojoj danas ovdje raspravljamo tiče se i višegodišnjih planova upravljanja ribarstvom u Europskoj uniji. Danas smo govorili prije vašeg dolaska o planu upravljanja za zapadne vode koji je iznimno bitan u geografskom kontekstu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 E, ne samo da sam Portugalac, nego dolazim i e, s otoka Azora i zato mi je iznimno blizak taj problem. Također govorimo i o situaciji drugih država članica. Riječ je o ne samo upravljanju resursima, nego također i o socijalnim faktorima i socijalnim aspektima tog obalnog područja. Kada govorimo o višegodišnjim planova, ono što je nama potrebno, a to je uzeti u obzir i e, znači, procjene socijalnog učinka, odnosno kako provedbe tih višegodišnjih planova prava utječu i na socijalni aspekte, na e, djelovanje i aktivnosti malog i srednjeg poduzetništva u obalnom području. U okviru e, predsjedanja Austrije e, znači Vijećem Evropske unije. Naravno da nas zanimaju i vanjska pitanja Evropske unije. Jedno od središnjih pitanja za odbor za ribarstvo, ali također i u Europskoj komisiji, tiče se upravo borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. To se ne tiče samo vanjske dimenzije, nego se tiče i tih e, nezakonitih aktivnosti u našim vodama. Dakle, riječ je o e, nadzoru ribarenja u našim vodama, a imamo izvješće čija izvjestiteljica kolegica Izabel Tomaj, za koje smatramo da je iznimno važan kada govorimo o općenitom upravljanju u ribarstvu. Ja vam e, ne mogu ne govoriti o pregovorima o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo nakon 2020. godine, zato što bi se iz tog fonda trebalo, trebala financirati i zajednička ribarstvena politika koja bi trebala biti održiva, imati najmanje moguće negativnog utjecaja na okoliša i e, znamo da je u, okviru fonda nemoguće nadodati nove mjere i nove ciljeve i zato moramo što je prije moguće usvojiti tehničke mjere kako bismo ostvarili postojeće ciljeve. E, mi smatramo da je to ključno kako bismo podržali i održivi razvoj koji je ključan za razvoj Europske unije na tom području. Stalno moramo osigurati taj otvoreni i transparentni dijalog između Europskog parlamenta i predstavnika vijeća i nadamo se da će austrijsko predsjedništvo e, dati potice u tom smislu da će podržati ove e, hitne dokumente koji su trenutno na raspravi na trijalogu. Hvala vam na vašoj raspoloživosti. Merci Ricardo. Hvala Ricardo. Sada dajem riječ Peteru Van Dalenu u ime ECR-a. Izvolite. Dobrodošli. Gospodine Oberajter u našem odboru, želimo vam sreću u vašem radu. E, I dalje jedite e, ribu, e, naročito sjevernu ribu u Austriji U svom govoru bih se htio osvrnuti o dvije teme koje su iznimno važne po mom mišljenju. Dakle, e, prije svega primjena obveze iskrcavanja. 2020. godina će biti godina od temeljne važnosti zato što ćemo e, morati dovršiti sve one odredbe koje se tiču te obveze iskrcavanja. Imali smo razno razna saslušanja, saslušanja i pojavilo se jako puno pitanja. E, sada postavljam pitanje vijeću kako će upravljati e, tako višeslojnom slojnom temom i tako više dokumentom, a to je tema koja i dalje treba biti među prioritetima i tijekom vašeg predsjedanja. Drugo pitanje se odnosi na tehničke mjere. Naime, po mom mišljenju, ono što je važno, a to je e, kvaliteta e, postupka odlučivanja. Neki govore da je to nešto što se treba napraviti što brže, ako se potrudimo da ćemo u tome i uspjeti. Ali ja smatram da je potrebno osigurati kvalitetu odlučivanja, zato što je riječ o mjerama koje će imati e, učinak na sve ribare u svim državama članicama, bez obzira i bez obzira na samu kvalitetu tog odlučivanja, postupka odlučivanja, moramo razmišljati i o inovacijama. Europski parlament je oduvijek podržao inovacijama, od uvijek je podupirao inovacije i u tehničkim mjerama. I iako postoje mnogobrojni kolege koji razmišljaju na diametralno suprotan način. Ja bih se htio usredotočiti na pitanje tehničkih mjera. Trenutna rasprava tiče se članka broj 4. Znači pokušavamo vidjeti što je točno to što vidimo. Želimo li postaviti nekakve znači fiksne ciljeve, e, fleksibilne ciljeve, ciljeve do kojih ćemo pokušati doći kroz pregovore, a pregovarači su ti koji bi trebali znati jasne odrednice. I sada tražimo od vijeća da mi kaže što e, misli o novim prijedlozima komisije po pitanju tog članka broj 4. Postoji li možda neki novi mentalitet koji ovdje komisija pokušava e, prezentirati? E, a to je možda tako, tako nova e, mjera da smatramo da je razumno konzultirati se sa mnogim e, regionalnim odborima i vijećima. Članak broj četiri u novom prijedlogu Europske komisije. Mene zanima kako je to vijeće doživjelo, kako je vijeće prihvatilo taj novi članak broj četiri. Zahvaljujem tim, a sada dam riječ Ulrike. Hvala lijepa gospodine Oberateru. E, e, drago mi je što ste ovdje. Osobno vas molim da srdečno pozdravite Elizabete, e, Elizabeth Köstinger. Mi smo si često postavljali pitanje trebamo li imati djecu ili ne. Izručite moje srdečne pozdrave, čestitam joj da se na to odlučila. Mogu vam također e, reći da imate vrlo dobar tim u vijeću. Nemojte se bojati što niste pomorska zemlja. Surađivat ćete sa vrlo dobrim ljudima tamo. Imamo tri imam tri teme. E, Baltičko more, govorilo se o kvotama u Baltičkom moru. Tu govorimo o tome da E, imamo nultu kvotu sa haringom. S tim se moramo suočiti. Molim vas, e, e, pobrinite se za to da ribari dobiju kompenzaciju, da nađemo neko rješenje za to. Pomozite nam da za ribare postignemo neko dobro rješenje. E, govorim i o novom VFO-u. E, tu ne stoji, nažalost, da e, ribarima koji su u takovoj situaciji gdje su stokovi ugroženi da dobiju neku kompenzaciju. Mislim da se slažete da to moramo promijeniti jedno malo neobično e, za vas pitanje. Od 2005. ovdje u parlamentu stalno raspravljamo e, da e, trebamo jedan plan upravljanja za kormorane ovdje. Ne znam da li to vi možete postići. Vaši ribari u slatkovodnim područjima su jako time pogođeni. Mislim da to moramo konačno riješiti. Situacija ne može tako se nastaviti. Treća tema. Znam da u Austriji je pitanje migracije i, i bježanje da je to vrlo važna tema. Imali smo jednu diskusiju između Njemačke i Austrije po tom pitanju u, e, vi imate jedno dobro oružje za to područje u rukama. Od 2014. E, imamo e, u riba, zajedničkoj ribarstvenoj politici jedan dobar instrument za taj problem problem e, je, su treće zemlje. Moramo im stvoriti uvjete kako ljudi iz njih ne bi više bježali. E, ne znam kako, e, recimo ribar iz Mauritanije ne treba bježati ako se slijede pravila. On će dovoljno zarađivati za život kao predsjednika vijeća molim da ponovno pogledate i to pažljivije ovo pitanje. Moramo se boriti protiv uzroka za izbjeglištvo. E, želim vam mnogo uspjeha u radu. Nadam se da ćemo vrlo dobro surađivati u sljedećih šest mjeseci. Hvala. Hvala. Sada Izabel Toma, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Znala sam da je Austrija e, zemlja koja nema pristup moru, ali s velikim skiperima. No, nisam znala da se u Austriji puno konzumira riba. To je dobra vijest. Željela bih e, reći nekoliko riječi o temama koje su mi važne. Prvo, radi se znači o pitanju mff a i o njegovoj budućnosti. Razgovarat ćemo uh, sljedećih tjedana i mjeseci o budućem VFO-u. E, bilo bi nam drago da znamo kada ćemo zbilja moći intenzivno početi te razgovore između vijeća i parlamenta. Evo, drago bi mi biti, bilo čuti te informacije. Što se tiče dodatnih sredstava u okviru tog fonda, što se tiče plavog e, gospodarstva, E, imamo znači te, ta, te, ta dodatna sredstva, zapravo dodatne, e, dodatna djelovanja, a s druge strane imamo smanjenje sredstava. Imamo ciljeve fonda, povećanje ciljeva, proširenje ciljeva, a s druge strane nemamo nikad povećanje sredstava u okviru tog fonda. Zbog toga s tim fondom zbilja imamo velike E, probleme. Argument o e, nedovoljnoj potrošnji E, sredstava u okvir, trošenju sredstava u okviru e, strukturnih fondova nije dobar argument. Čitali smo studiju vezano uz to. Neki razlazi su e, znači kriza 2008. 2009. godine koja je smanjila sufinanciranje država. Isto tako imamo argument složenosti VFOA 2009. 2013. što se tiče pristupa strukturnih fondova. A treći element moment e, on nas malo umiruje, je da zapravo krivulje e, pod trošenja, potrošnje su na neki način odgođen u e, vremenu, ali da nećemo imati znači taj problem manje, manjeg trošenja na kraju ovog VFO-a. Moram reći da je smiješno o, jer se radi o jednom postotku e, proračuna Unije. Radi se o malim sredstvima i sada tu štediti na tako malim omotnicima, a kad onda imamo neke prevelike e, ambicije na području plavog gospodarstva, mislim da tu neke stvari ne funkcioniraju i željela sam s vama podijeliti svoje mišljenje vezano uz to. Drugi element, vrlo kratko, tiče se tehničkih mjera Osjetljivo je to pitanje, no računamo na vaše predsjedništvo kako bi i taj dosije se okončao na najbolji mogući način. No, imam tu jedno prijateljsko upozorenje vezano uz činjenicu da parlament želi da se u najboljim uvjetima poštuje njegovo mišljenje u prvom čitanju i to najboljim uvjetima. Treće, ja sam izvjestiteljica za nadzor u ribarstvu. Imamo problem e, rokova jer smo imali e, dosta kasno zakonodavni prijedlog. Imamo dvojbe što se tiče provodljivosti i mogućnosti okončanja. E, vjerojatno u tom smislu i vi imate dvojme. postavljamo si pitanje da li ćete zajedno s parlamentom raditi u tome kako bismo taj dosje zatvorili do kraja mandata. Hvala. Hvala Izabel. A sada Klara Aguilera, izvolite. Hvala predsjedniče. Dakle, E, nisam mogla čuti čitavo vaše izlaganje, bila sam na drugom odboru, ali čula sam neke od važnih prioriteta austrijskog predsjedništva i htjela bih se sada osvrnuti na neke aspekte koji me zabrinjavaju. Dakle, Isabel Toma je također to spomenula. Znači, nas zanima e, buduća financiranja i višegodišnji financijski okvir, te također i e, fond za ribarstvo koji je jedan od najmanjih fondova, a predviđanja e, komisije trenutno idu u smjeru rezova za budućnost za ribarstvo. Također doći će do rezova i, o, i u ZPP-u i u drugim politikama koje su možda tradicionalnije E, kada govorimo o vlastitim doprinosima država te vlastitim resursima, nama se čini da nismo uspjeli e, unutar njih obuhvatiti i zajedničku ribarstvenu politiku koja koristi jako malo javnih sredstava i zapravo je to nešto što je iznimno loše. Kada govorimo o Europskom fondu za pomorsko ribarstvo, već je Ulrike spomenula da bismo u okviru tih višegodišnjih planova o kojima sada raspravljamo, znači plan za Atlantik i plan za upravljanje zapadnim sredozemljem za koji sam i izvjestiteljica e, i te sve tehničke mjere koje moramo usvojiti ne smijemo zaboraviti da su one ograničavajuće karaktera i zato moramo osigurati mjere potpore za e, ribarski sektor. I e, ako sada vidimo koje su predviđanja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, one neće moći moći pokriti sve ono što je potrebno industriji da bismo pokrili sve potrebe u okviru e, ribolovnih resursa. Višegodišnji financijski okvir e, ovdje dovodi do velikih rezova kako javnih sredstava tako i nekih drugih mjera i u budućnosti će to biti još više odraženo. Tre potrebno je osigurati dodatne resurse kako bismo uzeli u obzir socioekonomski faktor svih tih višegodišnjih planova. E, ono što se još dotiče vaše nadležnosti, a to je e, sporazum o ribarstvu sa Marokom o kojem se trenutno pregovara. Dakle, 14.7. E, znači za tri dana E, bi trebao biti potpisan. E, znate da postoje neke evropske, ali i španjolske flote koje će time biti pogođene, e, te smo zabrinuti zbog tijeka pregovora i to je problem za koje moramo priznati da postoji, a pogotovo kada govorimo o izvršenju E, sudske presude suda Europske unije, a znamo da su trenutno u tijeku pregovori, no mi smatramo da je nužno čuti i mišljenje vijeća Dakle, tri dana od e, sklapanja sporazuma još uvijek imamo jednu flotu koja iščekuje presudu da vidimo što će se dogoditi s time. Meni je jasno da vi ne možete razriješiti sada ogroman problem koji ovdje postoji, ali ako možete nešto reći o tome, bar to spomenuti, ja bih vam bila iznimno zahvalna. E, također, ja sam izvjestiteljica za demerzalne stokove u zapadnom sredozemlju i uskoro ću predstaviti svoje e, mišljenje, svoje E, e, mišljenje. E, također ću podnijeti neke amandmane vezano uz izvješće zastupnika KDK o Atlantiku. Dakle, htjela bih napraviti sve što je moguće da ti planovi budu usvojeni. to je iznimno bitno, naše, naše, naše, naše ribarstvo to zahtjeva, ali moramo uzeti u obzir da je riječ o jako, jako brzim, kratkim rokovima. što se tiče sredozemlja, mi bismo trebali usvojiti taj višegodišnji plan za upravljanje sredozemljem to prije isteka ovog saziva Europskog parlamenta. Mene zanima kakav je e, tijek rada u vijeću po pitanju sredozemlja i također ako mi možete nešto reći o tome u redu, ako ne, shvatit ću, e, posebice vezano uz situaciju da dakle postignemo najveći održivi prinos u okviru ta dva višegodišnja plana e, do 2020. godine i za Atlantik i za sredozemlje. Dakle, činjenica je da će, da će taj plan za e, Atlantik biti e, zapravo moguće provesti u praksu tek polovicom 2019. godine, a kako onda postići najveći održivi prinos za 2020. to će biti zaista teško. Želim čestitati zastupnici Köstinger eh, na rođenju. Eh, to, mi je, to nam je priopćio eh, zastupnik kolega iz odbora za poljoprivredu. Dakle, evo, mogu reći samo da mi je jako drago što je postala majka. Hvala, Klara. Mi svi čestitamo Elizabet na rođenju sina. Norika, imaš riječ. Ja ću ostati do kraja. Jer želim iskazati poštovanje austrijskom e, predsjedništvu. A što se tiče ovog dosijeja ribarstva, mislim da će austrijsko predsjedništvo biti važno predsjedništvo bez obzira na geografski polovo. Vi ste govorili o Crnom moru vi ćete surađivati sa budućim predsjedništvom, znači Rumunska, koja će predsjedati Europskom unijom, a po prvi put ćemo imati znači plan, višegodišnji plan za e, Crno more i moći ćemo primijeniti ZRP u e, Crnom moru. Tu imamo znači veliki potencijal za Europu i za ribarstvo i mislim da možemo napraviti nešto kako bismo u Europi razvili akvakulturu. Znam da Austrija e, također ima iskustva na tom području. Možda je došlo vrijeme da e, razmišljamo i o Dunavu. Imamo znači smanjenje stokova ribe, isto tako e, onečišćenje Dunava je za nas važan dosje. Svi su govorili o fondovima te također ograničenim e, e, postocima potrošnje sredstava iz tog fonda. Možda postoji mogućnost da se pojednostavi pristup država članica E, dionicima koji su zainteresirani za korištenje sredstava iz tog fonda. Možda je to pitanje birokracije, a ne interesa, budući da je ribarstvo važna politika za svaku državu. I e, zadnji komentar je povezan s Adriatikom, sa e, Jadranom. To je dosje koji je za nas jako važan, no u ovom trenutku u parlamentu nemamo odluku vezano uz to, no nadam se da ćemo na jesen pronaći rješenje. E, imamo znači e, e, isto tako situaciju između država Italije i drugih država u regiji može utjecati na stokove u toj regiji. Radi se o određenim nesprazima koji to je riječi. Za nas je to jako važno pitanje. Hvala. Nadam se da ste svi mogli postaviti pitanja koje ste željeli ministru Tomasu Oberajteru i sada ću mu dati riječ. Nadam se da će moći odgovoriti na najveći broj pitanja. Hvala predsjedniče. E, ovdje smo se dotakli velikog broja tema. E, na početku da kažem nešto što sam spomenuo već u uvodu a i vi ste to predsjedniče spomenuli, problem e, plastika. E, to zanima i austrijsku javnost. E, zagađenje mora plastikom, to je ogroman problem. A naročito je to problem za ribarstvo. Ali i u Austriji to ima velikog odjeka. Moramo to proglasiti jednim od naših težišta zaštita okoliša. E, potrudit ćemo se da e, se pozabavimo intenzivnom dosijevom e, jednokratna upotreba plastike. Jedna tema koju su mnogi spomenuli je fond. što se tiče opreme, jer ću si olakšati posao. To nije pitanje za nas, za ministre, za ribarstvo ili za vijeće. Tu, tu moramo doći do kompromisa, ali pitanje je vrlo važno. Eh, hvala vam na poticajima koje ste nam ovdje dali. Ne smijemo pasti u grešku da gledamo samo svote sam prijedlog komisije e, je vrijedan naše pažnje. E, s tim smo počeli e, razmatranjem tog prijedloga. On je tek došao na naš stol. Ali ćemo ga razmatrati točku po točku. To je gotovo svakog tjedna na našem radnom programu moramo dati osnove, e, ako ništa drugo, za ovaj dosije kako bi se on što prije zaključio. Sve u svemu e, moramo se pobrinuti da, da e, fond ne bude previše složen. Trebamo pojednostavljenje. To je zasigurno nešto uh, u čem, na što će Austrija uh, kao nepomorska zemlja uh, polagati veliku važnost. Što će se dogoditi sa neiskorištenim novcem? To je svugdje problem, ne samo u ribarstvu. Um, N plus 3 propis postoji. Mm, možemo to s njim malo poigrati i produžiti rokove E, mijenjam temu zapadne vode. Svjesni smo da je to vrlo važan dokument, da se to odražava i na e, e, druge višegodišnje planove. Stoga smo odmah na početku našeg predsjedništva to postavili u središte pažnje došli smo već do početnog sporazuma, a e, sljedećeg tjedna ćemo već imati mandat za pregovore u vijeću. A onda ćemo početi sa trijalozima. E, e, uredba o kontrolama. Već sam došao do vašeg pitanja, gospodine Kun i tu se radi u prvom redu o tome da sektoru ribarstva e, donesemo pojednostavljenje. Imamo vrlo različite propise. E, e, što god se dogodilo, vi ste rekli ne smijemo preopteretiti sektor propisima i zahtjevima. To ćemo imati na umu i tome pridajemo veliku važnost. Komisija, kao što sam rekao, je tek e, nam dala svoj prijedlog. E, e, nećemo tako brzo doći do kraja naših rasprava, ali svjesni smo da je to vrlo važan prijedlog za sektor. Požurit ćemo se sa raspravama. gospođa Toma je također govorila o ovoj temi. Ona je teška, dugo će traja, ali mogu čiste savjesti, e, obećati da, ćemo se ja i moji kolege koji su ovdje i drugi jako potruditi e, da e, tu dobro odradimo posao. I da to možemo uskoro finalizirati tehničke mjere od ova tri dosjea mi smo sada u trijalogu već po toj temi, nešto smo već i postigli. A u rujnu ćemo onda imati e, nove termine za trijaloge, pa ćemo nastaviti taj rad. Gospodin Kun je e, spomenuo e, sljedeće. Tu imamo jedan vrlo politički problem. Toga smo smjesni cijeli dosije tehničkih mjera je već e, daleko napredao. E, mi ćemo se koncentrirati e, na najvažnija pitanja. Prijedlog je opsežan. Ovaj fragmentirani niz propisa moramo pojednostavniti. A gospodine Vandalen, potpuno je jasno E, mi smo svjesni ovog problema koji ste e, spomenuli. Ja bih e, mogli reći da vijeće imaju, ima svoje stajalište, ali naravno znamo da se to, tu radi o političkoj dinamici. Kormorani i u Austriji je to vrlo veliki problem tu se e, preklapaju e, pomorsko ribarstvo i kopneno ribarstvo. Vijeće e, će razmotriti to pitanje. To se pitanje odlaže iz godine i u godinu. Biti ćemo zahvalni ako bi komisija mogla ocijeniti situaciju, dati nam jednu analizu i dati neke prijedloge kako bismo mogli taj problem riješiti. Mi u Austriji imamo e, jednake probleme kao i sve obalne države s kormoranima. E, bo, Baltičko more, tak, e, o tome se govorilo. Nemamo još sada studio ICES-a o tome Baltičko more e, predstavlja određenu specifičnost. Pripremit ćemo pregovore e, e, u regionalnim skupinama ćemo pripremiti taj dosje. To je tema, međutim, koja postoji i na drugim morima. E, regionalne e, grupacije e, naravno, ali moramo osigurati suradnju tih skupina. U listopadu se nadam da ćemo imati kompromis. Evo i moja ministrica će onda valjda biti prisutna, ona tome pridaje veliku važnost. Malo sam ovdje nesređen E, mm, obveze iskrcavanja, gospodin Tuni, gospodin Vandalen su ih spomenuli. E, e, tu raspravu smo imali pred nekoliko tjedana u vijeću. Te, ti propisi stupaju na snagu početkom godine. Ribarske flote mm, tu imaju i neku fleksibilnost i to je važno da ta fleksibilnost postoji. E, razgovaramo s državama članicama o tome e, pitanje je složeno. Ono što je važno jeste e, da koristimo sve alate za smanjivanje štete. Sve alate koji nam stoje na raspolaganju. U pitanju su i krediti tu obvezu moramo provesti, ali e, moramo misliti i na one e, koje ta e, uredba pogađa, moramo njima olakšati zadaću. Tu se ne radi o tome da stvaramo novu pravnu osnovu, ona je jasna. Pitanje je provedbe. Maroko E, to je takozvani cliffhanger. E, komisija je e, dugo to raspravljala. Stvar leži na komisiji. Pregovarački mandat je vijeće dalo komisiji to je odlučeno u okviru jurisdikcije Europskog suda Vidjet ćemo što će proizaći iz eh, pregovora i onda se time baviti. Važno nam je da je sada eh, jasno koje su institucije u tu uključene. Komisija je sada već u konačnoj fazi svoj eh, obrade tog dosija. Zapadno sredozemlje Regionalno rješenje je magična riječ e, za e, e, budućnost ovih projekata. imamo dobre osnove za regionalne rješenja. To moramo pažljivo razmotriti u vijeću. Nismo tako daleko došli još kao kod zapadnih voda ali kad budemo e, imali polaznu osnovu onda ćemo nastojati brzo napredovati i što prije e, zakazati trijalog. Evo, to je jedan od naših prioriteta. To je na popisu naših e, prioritetnih zadaća prvi višegodišnji plan u, sredozemlju imamo sada. Nemamo još nikakvo stajalište u vijeću, ne, možemo još započeti trijalog po tom pitanju, ali sa dobrom voljom svih triju institucija trebalo biti moguće da brzo dođemo do zaključka. E, nećemo taj dosije moći završiti, ja mislim, za vrijeme našeg e, predsjedništva. Ali ćemo se potruditi da to e, što više napreduje. E, možda sam zaboravio neke stvari, podsjetite me na njih, ali možete mi postaviti i pismeno pitanje. Suradnja sa našim nasljednicima, Rumunjskom, E, odlučujuće će biti u našem radu da da e, osiguramo vaš ponovan, ponovni izbor u Europski parlament. E, mi ćemo se potruditi da sve uskladiti sa, da sve uskladimo sa našim rumunjskim kolegama i to na svim e, područjima. E, želimo stalno surađivati sa Rumunjskom. E, I želimo da ova tranzicija između dvaju predsjedništava bude što glađa. Do sada je to sve odlično funkcioniralo. Ova austrijsko-rumunjska suradnja je vrlo važna. Srdečna hvala predsjedniče. Nadam se da nisam previše pitanja zaboravio. Hvala gospodine ministre, hvala vam na odgovorima. Mislim da niste gotovo nikoga zaboravili. Surađivat ćemo sa austrijskim predsjedništvom u sljedećih šest mjeseci. Imamo i mi naše ambiciozne ciljeve. Još jednom zahvaljam što ste došli u naš odbor danas ujutro E, dragi kolege i kolegice, ovime zaključujemo naš sastanak. E, sasta ćemo se opet u 14.30. Ja neću biti ovdje. Želim vam dobar tek.